Dragi kolegi, nastavit ćemo sa sastankom odbora. Sljedeće na dnevnom redu nam je studija koju je naručila komisija kako bi bolje shvatila učinak prekomjernog donošenja propisa čime se povećava opterećenje e, za korisnike za pet strukturnih fondova. Nakon postupka javne nabave, javne nabave e, resorni odjel koji podržava rad našega odbora, dakle resorni odjel B, zatražio je od tvrtke Special Foresight da izradi ovu studiju. U toj studiji se nalazi cjelovita analiza glavnih razloga zbog kojih dolazi do prekomjernog donošenja propisa, također se identificiraju specifične prakse te se predlažu mjere kojima je cilj izbjeći ili smanjiti fenomen prekomjernog donošenja propisa. Veliko nam je zadovoljstvo što danas poslije podne možemo pozdraviti gospodina Kaja Bouma koji je e, znanstvenik i istraživač u Spatial Foresight. On će nam predstaviti rezultate ove studije, a nakon njegovog izlaganja daću član zastupnicima i članovima odbora koji žele postaviti pitanje ili iznijeti komentare. Imate sada riječ vi, gospodine Bom. Thank you very much, Mr. Chairman. Good afternoon, everybody. Lijepi pozdrav svima, hvala vam predsjedniče. Ja ću vrlo brzo pokušati proći kroz e, jednu dosta kompleksnu studiju. Nadam se da ćete nakon toga dobiti pregled stanja vezano uz prekomjerno donošenje propisa. E, prije svega vam ću vam nešto reći o ciljevima i metodologiji, zatim ću navesti definiciju prekomjernog donošenja propisa i posebno na koji način se to definira u kontekstu ESIF-a. Nakon toga ću nešto reći o programskom ciklusu te ću pokušati reći u kojim e, momentima u programskom ciklusu se događaju takvi e, fenomeni. Nakon toga ću navesti razloze, razloge za prekomjerno donošenje propisa, učinke i izniču zaključke i preporuke za smanjivanje tog fenomena. U ovoj studiji e, su obuhvaćeni svih pet e, fondova, strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. E, nakon toga dakle ću isto tako ću vam i neke moguće mjere za ublažavanje prekomjernog donošenja propisa. Mi smo to pokušali sagledati na sustavan način, dakle to nije nešto što se odnosi na pojedinačni zakonski propis, nego je jedan sustavni fenomen pa smo tome pokušali i pristupiti na taj način. Mi smo e, izveli e, jednu analizu, e, zatim to na temelju postojeće literature, također smo intervjuirali velik broj ljudi sa terena u državama članicama, dakle nositelji programa i korisnike da vidimo što se zapravo točno tamo dogodilo i koji, kakav je to efekt imalo. Zatim smo organizirali fokusne skupine, pokušali smo objediniti iskustvo iz 28 država članice da vidimo koji je zajednički nazivnik i e, da možemo na neki način to objediniti i doći do nekih zaključaka i kategorizacija na razini Europske unije. Dakle, mi smo ovime obuhvatili svih 28 država članica. Malo smo detaljnije analizirali stanje u devet država članica, no ova studija nema za cilj usporedbu situacije i među državama članicama, e, nego smo naprosto pokušali dobiti uvid u situaciju u svim državama članicama kako se ne bismo ograničili samo na dvije države članice. Što se tiče e, te pojave prekomjernog donošenja propisa, e, htio bih e, samo spomenuti nekoliko različitih vrsta, odnosno kategorija prekomjernog donošenja propisa. Kao prvo imamo aktivno prekomjerno donošenje propisa, što znači da se donose dodatne, upravne mjere i postavljaju regulatorni zahtjevi koji su stroži od onih koji su definirali ESIF-om na razini Europske unije. Također postoji i e, pasivno prekomjerno donošenje propisa, e, što zapravo znači da nacionalne regulne i lokalne vlasti ili akteri e, ne primjenjuju mjere pojednostavljenja, dakle u slučaju da bi se nešto moglo odraditi jeftinije. I na kraju su tu još i troškovi. To su troškovi za um, obavljen posao od strane tijela koji su zaduženi za upravljanje nekom politikom. E, a administrativno opterećenje se odnosi na troškove koji snose korisnici dakle krajnji korisnici. Dakle, to su troškovi koje oni moraju pokriti kako bi ispunili sve zahtjeve iz propisa. Evo, to su dakle četiri osnovna pojma koja, na koja sam vam htio ukazati. Na ovoj schemi možete vidjeti dakle, plavu strelicu u gornjem ljevom uglu. Dakle, to je regulatorni okvir Europske unije, to je ono što treba ispuniti kako bi se moglo upravljati ESIF-om. Zatim imate žute strelice, e, to su dodatni propisi koji proizlaze iz nacionalnih regulatornih okvira e, ili nacionalnih programskih okvira i to se dakle dodaje na ovo što već postoji i nakon toga sa desne strane imamo još jednu strelicu koja se odnosi na tumačenje regulatornih okvira. Dakle, daje se neko tumačenje s obzirom da nije sasvim jasno o čemu se radi i to može predstavljati dodatno opterećenje ili dodatni trošak. Dakle, to može dovesti do dodatnih e, upravnih troškova i troškova vezanih uz radno opterećenje. A to onda podrazumijeva dodatne troškove za krajnje korisnike. Ovo je jedna e, sustavna schema, tu nije važna distribucija, nego je važnije vidjeti kako stvari funkcioniraju, odnosno kako se mogu uzbrati. U programskom ciklusu smo ustanovili u ovoj studiji da u bilo kojem trenutku može doći do prekomjernog donošenja propisa. Mm, na gornjem, u gornjem desnom uglu imate proces akreditacije na razini programa. U nekim slučajevima smo ustanovili da nacionalni propisi postavljaju dodatne zahtjeve kada je riječ o prenošenju nadležnosti nekim tijelima u sustavu. Zatim ima dosta e, toga što se tiče samih e, prijava, dakle financiranja. To može značiti dodatne kriterije prihvatljivosti uz ono što je već propisano kao nužno. Zatim e, količina popratnih, pratećih informacija e, koje treba priložiti prijavi. Dakle, mnogo toga nije izravno vezano uz pravni okvir Europske unije. Zatim, što se tiče horizontalnih načela, tu isto tako postoji, e, postoje neka pretjerivanja. U izvješću možete pronaći čitav niz primjera e, koje vam sada neću detaljno izlagati zato što mm, želim biti siguran da, se, da ćemo se držati zadanog vremena. Zatim imamo zahtjeve koje se odnose na izvješćivanje i praćenje provedbe. I tu se e, dakle postavlja pitanje koliko često treba podnositi izvješća. Ali isto tako i pitanje kao što je ekohezija, što znači da bi sve trebalo voditi u elektroničkom formatu, e, a ne u papirnatom obliku. Zatim što se tiče zahtjeva za plaćanjem i za povratom troškova, e, treba vidjeti koliko dokumenata potrebno priložiti e, zahtjevu za plaćanjem i u velikom broju slučajeva se e, može primijetiti da dolazi do takvih e, prekomjernih zahtjeva. Zatim se postavlja pitanje koja plaćanja mogu biti prihvatljiva i, i, i tu isto se nekad izlazi izvan okvira regulatornog okvira. Zatim dolazimo do financijskih kontrola. Vjerujem da je većina vas dosta čula o tome. Naime, financijske kontrole često imaju mnogo rigidniji pristup nego što je to neophodno. E, dakle, ako se pozovemo samo na regulatorni okvir ESIF-a, primjerice u području postupaka javne nabave, tu se vrlo često primjenjuju i nacionalni propisi, zatim se pojavljuju još dodatni kriteriji ili uvjeti. A bilo je i slučajeva kada je sama financijska kontrola izišla izvan okvira onoga što je bio zapravo predmet financiranja. Osim toga, e, ponekad se regulatorni okvir može i proširiti i zapravo se traži mnogo više od samih korisnika što njima otežava rad i zapravo stvara dodatna opterećenja. Ja ću vam samo ovdje navesti nekoliko osnovnih informacija. Dakle, prekomjerno donošenje propisa znači nekonzistentnost i e, dodatni ciljevi, dodatne ciljeve. Međutim, mi smo ustanovili da to nije najvažnije u dokumentu. Da, nedosljednosti postoje, ima i nekih primjera u izvješću, ali to nije najvažniji problem. Ispod toga dolazimo do mijenjanja propisa i kašnjenja s propisima, što dovodi do zapravo neizvjesnosti u tumačenju i tu zapravo najviše primjećujemo prekomjerno donošenje propisa zato što razna tijela nisu sigurna na koji način protumačiti određene propise i što se zapravo točno traži. I zato oni žele igrati na sigurno i traže više umjesto da traže manje kako ne bi kasnije imali problema s revizijom. Zatim e, dalje imamo loša iskustva, dakle svi smo prošli kroz revizije i znamo kakvi su nalazi revizije i kako bi se to izbjeglo, e, ljudi se radije drže strožih propisa. Mislim da to pomalo i rezultat nekog straha da se ne bi nešto loše dogodilo, a isto tako se i ponekad e, zaboravlja da imamo različite administrativne tradicije i kulture u Europi pa i to isto tako utječe na određene stvari. Dakle, većina, neki kažu da se većina toga događa zato što se ljudi plaše revizor, revizije. Međutim, u e, rasprava u fokusnim skupinama i kroz intervju pokazalo se da je zapravo sustav izuzetno kompleksan i da postoji određen broj aktera u sustavu kojima je u interesu da zapravo vode, navode vodu na svoj mlin i zapravo da na neki način e, inzistiraju na svojim nadležnostima i ovlastima. I Dakle, i u takvim situacijama se oni opredjeljuju za strože kriterije. No, da kako, što imamo više pravila i što je sve zapravo neizvjesnije, to e, se stvaraju dodatne kompleksnosti u sustavu i zapravo dolazimo do začaranog kruga. A zatim što je sa e, efektima na razini programa u nacionalnim e, tijelima, dakle ovdje je riječ o administrativnim troškovima. Više sredstava iz tehničke pomoći se koristi za provjeru usklađenosti, tako da se zapravo ne razmišlja o tome što se može postići, koji se cilj može postići kroz financiranje. Što je situacija kompleksna, što je potrebno više vremena, to znači da i čitav postupak traje duže, dakle potrebno je duže vremena za pregled e, prijava i da se da e, odgovor podnositeljima prijave hoće li njihov projekt biti odobren ili ne. Tako da to onda dovodi do kašnjenja i usporava čitav proces. Isto tako što imamo strože tumačenje, to je veći taj strah da se ne bi pogriješilo. I dakle, tu, to se onda uvode i stroži zahtjevi. Što se tiče korisnika, i ovdje primjećujemo dakle povećane e, povećano administrativno opterećenje. Iz rasprave se pokazalo da se to posebno odnosi na manje aktere, nevladine udruge, manja poduzeća ili pak manje javne vlasti koje nemaju iza sebe veliki aparat koji bi im pomogao u upravljanju čitavim ciklusom, tako da oni dodatno osjećaju to opterećenje i premda je to zapravo u teoriji utječe na svakoga pojedinačno, mnogo se snažnije odražava na manje aktere. Mislim da i to moramo voditi, e, imati na umu. I što u konačnici dovodi do toga da ljudi odustaju od prijava zato što to doživljavaju kao nešto jako komplicirano. Isto tako se naglasak udaljuje od provedbe E, trebalo bi da se udalji od i da bude naglasak više na postignutim rezultatima, što trenutno nije slučaj. Ovo je cjelovita slika, cjeloviti pregled situacije. Što se tiče zaključaka, a možemo to kasnije razraditi u raspravi. Raspravi, dakle, Prekomjerno donošenje propisa povećava administrativne troškove i opterećenje i zapravo mnogo toga proizlazi upravo iz toga, to su pokazale studije čak u dosta visokom postotku. E, aktivno i e, pasivno prekomjerno donošenje propisa ima svoju ulogu i to se može dogoditi u bilo kojem trenutku upravljanja e, dakle ne samo na razini programa ili na europskoj razini ili na nacionalnoj razini nego kroz čitav, e, čitav e, sustav podijeljenih e, nadležnosti. Što se tiče razlika među aktivnostima, dakle postoje neke razlike. Postoje razlike i među administrativnim kulturama i državama članicama isto tako. I da se vratim na još neke od razloga. Naime, najčešće je to neizvjesnost i strah, dakle ljudi se plaše da ne bi pogriješili, ne žele dobiti negativne rezultate revizije u konačnici i to je zapravo najsnažnija motivacija za prekomjerno donošenje propisa, to da kako onda dovodi do jednog začaranog kruga kao što sam već spomenuo. Također smo vodili raspravu o tome je li prekomjerno donošenje propisa uvijek nužno negativno. Da, u nekim situacijama se može ustanoviti da jest riječ o prekomjernom donošenju propisa, ali to isto tako može značiti da postoji i neki razlog za donošenje dodatnih eh, kriterija da bi se postigao neki drugi cilj i mislim da tu zapravo treba dovesti u ravnotežu različite ciljeve. Eh, primjerice, kod zelenog, eh, zelene javne nabave želi se postići nešto dodatno, a to znači da se trebaju isto tako da se dodaju neki dodatni zahtjevi na uobičajeni postupak javne nabave. Dakle, treba zapravo uspostaviti ravnotežu između različitih interesa i ponekad se može ustanoviti da jest riječ o prekomjernom donošenju propisa, ali to može pomoći u postizanju nekih drugih ciljeva. Zatim, e, rekao sam već da je to nešto što se pojavljuje u sklopu zajedničkog upravljanja, dakle svi moraju imati svoju ulogu u tome, svi moraju imati određeni e, e, zadatak da bi se smanjilo prekomjerno donošenje propisa. Evo, to je ono što smo i prikupili u dokumentima i kroz intervju. Dakle, ukoliko se nešto želi e, smanjiti, dakle, mi smo pitali što, se zapravo, što je zapravo preduvjet na razini Europske unije, Riječ je bio o tome da treba povećati transparentnost i jasnoću i isto tako imati kontinuitet e, u primjeni propisa, dakle da se propisi ne mijenjaju stalno, da budu stabilni, da postoji kontinuitet. Na nacionalnoj razini e, se dosta moglo čuti o tome da se, treba korišt, da se trebaju koristiti rješenja e-uprave, da se ne traže e, dodatna papirologija, i da se također razmotri vođenje izmjena u administrativnoj kulturi pojedine zemlje. Na razini programa najvažnijim se pokazalo e, to da treba povećati, e, poboljšati jasnoću za korisnike i smanjiti administrativno opterećenje. Dakle, ako na svim razinama, ono što je najvažnije, izgradnja kapaciteta, otvoren dijalog e, u koji e, u ranoj fazi treba uključiti revizore kako bi svi bili svjesni svojih argumenata i kako se ljudi ne bi plašili nekih iznenađenja od revizora samo zato što nikada s njima nisu imali priliku razgovarati. Mnogi su također rekli da e, treba uspostaviti eh, ravnotežu između praćenja usklađenosti i eh, same uspješnosti programa, dakle je li na kraju postignut cilj koji je zacrtan. Također su nas zamolili da razmotrimo ne samo ovo sadašnje programsko razdoblje, nego i razdoblje nakon 2020. godine, koje su tu osnovne ideje. U raspravi se pokazalo da zapravo postoje tri moguća modela za ublažavanje prekomjernog donošenja propisa. Prvi model je taj da se zadrži postojeći sustav, da se zadrži stabilnost i da se pokuša postići pomak sa dakle praćenja usklađenosti na praćenje uspješnosti. Neki smatraju da pravila moraju biti mnogo jasnije, mnogo stroža, da ne bude toliko prostora za razna tumačenja i da bude snažan naglasak na praćenje usklađenosti i jasan regulatorni okvir. Međutim, u velikom broju država članica i programa se pokazalo da što su kontrole strože, što ih je više, to je sustav manje fleksibilan i zapravo se stvara više nepovjerenja. Ukoliko uistinu želimo ublažiti prekomjerno donošenje propisa, moramo omogućiti veću fleksibilnost i povećati povjerenje. Dakle, ono što je najvažnije su zapravo postignuća nekoga programa, tako da bi se više trebali baviti uspješnošću nekog programa i jasno mjeriti ono što se očekuje. Dakle, to su tri vrlo različita pristupa koja se provlače kroz raspravu i da kako na kraju je na zakonodavcima da se opredile za onaj model koji je najbolje primjeren za e, budućnost. Mi smo predstavili samo neke argumente za i protiv e, kako bismo potaknuli raspravu. Ja ću sada ovdje stati kako vam ne bih oduzeo previše vremena i daću vam priliku da iznesete komentare. Hvala. Hvala. Hvala vam na ovim pojašnjenjima i informacijama. Ima li nekih e, članova koji žele uzeti riječ ili postaviti pitanja? Gospodin Buda. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru... Hvala vam lijepa. Hvala na ovoj eh, prezentaciji. Definitivno je vrlo važno naći najbolji put kako bismo pojednostavili procedure koje se tiču eh, fondova. Vidim iz e, ove prezentacije da se nalazimo ispred e, jedne nesigurnosti e, tumačenja zakona i zapravo tu mi imamo jedan domino efekt. Događa se prekomjerno donošenje propisa zbog straha od pogreške. Međutim, ja bih želio pitati sljedeću stvar. U kojoj mjeri je moguće imati jednu jedinstvenu proceduru. Vi ste govorili o različitim kulturama, različitim administrativnim sustavima. Da, možemo prihvatiti e, te razlike, no ne vjerujem da postoji jedna država članica u EU koja ne bi bila voljna prihvatiti jednu jedinstvenu, simplificiranu proceduru koja bi bila savršeno u skladu sa obavezama nametnutim od strane Europske komisije na način da se zna kakav je roadmap, odnosno plan puta koji se tiče e, fondova u svakoj etapi. Moramo insistirati na tome. Dakle, imati jednu jedinstvenu proceduru za sve države članice Europske unije bi smanjilo administrativno opterećenje. Vi ste i rekli da zapravo zbog ovog prekomjernog donošenja propisa postoji za veći e, strah i e, u svakom slučaju moramo na tome raditi. Hvala. Dakle, molim vas da postavljate pitanja, pa ćemo onda odgovoriti na čitav blok. Ja bih želio pitati nešto jer mi je ova rasprava vrlo interesantna. Zahvaljujem na prezentaciji. Želio bih e, zapitati što je sa razinom e, suradnje sa neprofitnim organizacijama, organizacijama e, pravnih pravnika, odnosno pravnih profesionalaca koji razmatraju nove zakone. Da li bi to možda bilo rješenje ove situacije? u kojoj se europsko zakonodavstvo e, e, presikava u nacionalno zakonodavstva bez danjih obaveza. Što se tiče slučaja e, Češke republike, mi trenutno, mi smo proučili razinu prekomenog donošenja propisa i u zadnjem periodu od 2012. Jedan od četiri novih propisa, odnosno obveza, e, su podložne prekomernom donošenju propisa. Dakle, to zapravo pravda pravnu situaciju u Europskoj uniji, ali zapravo e, tu se radilo o prekomernom, nezretnom prekomernom donošenju e, propisa. Mogu bih čak dati primjere konkretnih obaveza propisa. Dogodila se jedna afera na E, tržištu pekarskih proizvoda gdje svaka e, krafna morala biti pakirana individualno i to je bio klasičan primjer prekomernog donošenja propisa ili na primjer što se tiče e, vodnih instalacija, pipa, one su morale biti zamijenjene. Iako je to samo bila preporuka Europske komisije, to nije bila obvezujuća mjera i to se provodilo. Dakle, moje pitanje je kako zamišljate e, suradnju sa neprofitnim sektorom? Da li bi to uopće bilo korisno? I još jedna stvar. Bili procjena učinka i analiza zajedno sa obvezujućom rezolucijom mogla dovesti do rješenja E, ovog vrlo nepovoljnog fenomena. Jer na ovaj način potrebno je uvijek imati opravdanje zašto nacionalne vlasti žele dodati šta e, europskom zakonodavstvu. Hvala vam lijepo. Hvala. Gospodin Nilsson. Hvala vam lijepa i hvala na ovom izvješću izvješću koje opisuje nešto e, s čim smo svi vrlo dobro upoznati. Ali je vrlo dobro evo, dobiti ovaj pregled. Naravno. E, kako vi govorite, vjerojatno su tu krive velike e, tvrtke koje e, računovodstvene tvrtke koje kreiraju e, ovaj strah ili možda nacionalne vlasti su onda u strahu da ne počine grešku i u tom trenutku dolazi Europska komisija i to ne želimo. Mi želimo zapravo da na nacionalnoj razini kriteriji budu nešto niži. Međutim, evo mi imamo tri opcije i kojim putem krenuti. E, bez obzira na način, bez obzira na to koji put odaberemo, mi ćemo se morati koncentrirati više na povjerenje, na rezultate. Na neki način e, moramo iznaći sustav koji će dovesti do tog rješenja. Postoje neki primjeri kojima sam ja pokušao objasniti svoju poantu, ali ljudi nisu e, slušali. Naprimjer, kad govorimo o turističkim destinacijama, regijama gdje možda postoje nekoliko stotina manjih tvrtki koje operiraju u turističkom sektoru, koje zajedno surađuju e, uz platformu u kojoj surađuju e, kako bi realizirali neki projekt, veliki projekt, ali u kojem surađuju individualne osobe možda mogu se prijaviti za financijsku potporu tamo, ali zapravo to je samo posretnik za jednu e, suradnju na višoj razini gdje oni imaju nadležnost, ali manji, mali poduzetnici se ne moraju e, brinuti zbog toga. Oni mogu e, oni mogu e, dobiti savjete drugdje. Dakle, kad govorimo o velikim e, područjima gdje postoji mnogo malih e, tvrtki, mi tu moramo stimulirati ovakve vrste platformi i nadležnosti, know-how kako bi došli do rješenja. Dakle, postoje rješenja, moramo ići u smjeru većeg povjerenja i suradnje. Hvala vam, Bostinaru. Hvala, dragi prijatelju. Mislim da... Dakle, čini se da ovdje imamo jedan državi. E, postoji preveliko kompliciranje. I, a što zapravo Dakle, tu se radi o jednom zapravo kafkijanskom procesu koji e, je protivan našoj, odnosno javnoj volji, jer što su stvari jednostavnije, mi ih sve više zakompliciramo. Sad ću e, reći nešto na rumunjskom o realnosti u Rumunjskoj. Prvi, odnosno primarni aspekt je kreiranje e, jedne, jedne panike, paralize do kojeg dovodi ovo prekomjerno donošenje propisa. Što se tiče kriterija revizije u državama članicama ne ne, ne donose se propis, ne provodi se revizija u skladu sa revizorskim sudom Europske unije. Ne, dolazi do još kompliciranijih procesa e, i donose se nova pravila i zapravo revizija koja se provodi tada u državama članicama nije u skladu sa e, revizorskim sudom Europske unije. Pravila E, revizije Europskog revizorskog suda nisu u skladu dakle sa pravilama e, nacionalnih revizorskih sudova. Dakle, treba reći da su pravila revizije na europskoj razini e, pravila koja bi trebala biti jedinstvena, jedina, ali u realnosti nije tako, barem što se tiče Rumunjske. Kriteriji revizije na nacionalnoj razini u Rumunjskoj su puno kompleksni, čak i, čak i nepovoljni, čak i absurdni. Drugi element, drugi aspekt koji e, je vrlo važan također je način na koji e, pravne vlasti, odnosno pravosuđe, zapravo e, tretira određene Mm, e, odnosno prevare. Ne postoji neko tijelo koje bi e, obnašalo iste praktike, e, prakse koje se primjenjuju na ovakve prevare, ovakve utaje. Jer zapravo u teoriji bi iste stvari trebale biti tretirane na isti način, nezavisno države u kojoj se događa. Ali, bez obzira na to u Rumunjskoj, E, postoji istraga e, koja je usmjerena na e, ukidanje korupcije. Svaki slučaj treba biti istražen, to se radi o europskim fondovima, ali u svakom slučaju ja sam siguran da ako nećemo imati jednu zajedničku praksu zajedničkog tumačenja zakona, tada individualna tumačenja, odnosno tumačenja određenih skupina siju strah kod podnositelja zahtjeva i taj strah postaje sve veći e, uslijed toga. I zapravo tu se radi u toj paralizi o kojoj sam pričao paralizi strahu koju administracija u Rumunjskoj poznaje vrlo dobro. Zatim bih želio također i govoriti o činjenici e, da je potrebno E, da je potrebna stabilnost koja treba biti uspostavljena na europskoj razini. U smislu u kojem bilo kakva praksa koja se tiče europskih programa mora biti prihvaćena. E, dakle, jednom kada se operativni programi usvoje, kada se kreiraju e, zakonodavne nacionalne infrastrukture, nakon toga dakle ne bi trebalo biti više moguće mijenjati institucionalni pravosudni e, okvir. Evo jednog primjera za to. Prošle godine postao održani operativni program u kojem su se e, pravila mijenjala tri puta u toku jedne godine. Dakle, podnositelji zahtjeva su bili kompletno zbunjeni jer su zapravo bili pripremili e, jedan prijedlog na temelju određenog zakona, a zatim kad su izašli s tim prijedlogom, onda su dobili povrat u Franciju, ne, ne, situacija se promijenila drugi puta, novi administrativni troškovi i tako dalje. Dakle, opet se unijela promjena. E, u svakom slučaju, to je jedna apsurdna situacija. Ako Europska komisija dobro pozna tu situaciju, ali u svakom slučaju trebalo bi e, ukinuti tu lošu kreativnost, e, nepovoljnu kreativnost, da tako kažem, nacionalnim razinama i doći do rješenja. I zatim moramo doći do rješenja koju izvrsno naglašava ova studija, to je administrativno financijsko opterećenje e, koje je gotovo potpuno neodrživo za e, male i srednje e, poduzetnike, odnosno e, aktere su jednostavno preveliki. To se tu govorim i o mm, zonama, siromašnim zonama koje su bile pod bivšim komunističkim režimom i e, te, u tim zonama je teško realizirati sofisticirane projekte jer oni nemaju resursa. Drugi element odnosi se na male i srednja poduzeća odnosno poduzetnika, oni bi trebali biti e, glavni pokretač e, našeg gospodarstva, a oni često ne podnose zahtjeve jer ne mogu se suočiti sa e, visinom tih troškova, nemaju resursa. Dakle, ovdje mi moramo uzeti zaista ozbiljno u studiju. Zadnje pitanje, da li vjerujete da na kraju će Europska komisija analizirati svoju studiju na iskren način i da će zaista učiniti nešto kako bi riješila u kafkijansku situaciju u kojoj e, je pristup e, europskim e, investicijskim fondovima otežan. Hvala, ovo je uvijek vrlo zanimljivo. A sada sljedeći kolega. Hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem e, gospodinu Bomeu koji je predstavio ovo izvješće. E, mi smo ovdje vidjeli jednu analizu, e, ali ona je bila ponešto ograničena. Naprimjer, bilo bi dobro da smo mogli uključiti, da su bili uključeni neki primjeri prekomjernog donošenja propisa u određenim regijama Europske unije. To bi bilo, dakle, korisno za naše kolege, kolegice danas na sastanku. Recimo ovaj primjer sa krafnama iz Češke je bio dobar primjer. Iz niza razloga zbog kojih se događa prekomjerno donošenje propisa, recimo e, nedostatak znanja, promjene u zakonodavstvu i tako dalje, već su navedeni razni razlozi, ali ja uvijek mislim da je glavni razlog zapravo strah od revizije i strah e, penalizacije, to su sankcije ako se učine pogreške ili u provedbi e, nekog projekta. Dakle, pitanje koje moramo postaviti e, kad pogledamo na budućnost što učiniti, što tada. Mislim da ovdje prezentacija nam korisno daje neke općenite preporuke toga što možemo učiniti u budućnosti, a naravno u budućnosti trend je takav da se odmaknemo od e, mjerenja usklađenosti, da pokušamo mjeriti e, performans, odnosno uspješnost rezultate i to je pitanje e, da li će taj trend se nastaviti i koliko brzo ćemo ići u tom smjeru. Mislim da također i podupiremo ovdje u odboru e, reći isto tako odboru e, budget. E, mislim da je bitno mjeriti uspješnost performance i važno je postaviti jedan set indikatora zapravo zamijeniti set indikatora koji mjere usklađenost sa setom indikatora koji mjere performance, odnosno rezultate. Na taj način bi možda države članice uspješno provodile revizije i mi trebamo zapravo naći rješenje. Jedna jedinstvena revizija bi bila dobra stvar ako bi se Europski revizorski sud složio sa time. Zapravo mislim da oni su, nevoljko reagirali na taj prijedlog, ali to bi e, riješilo određene probleme također u smislu implementacije projekata i e, adekvatnog e, odnosno trošenja novaca iz fondova koje odgovara projektima. Dakle, mi bi trebali smanjiti taj e, strah e, od revizije, strah od sankcija ako se počini pogreška. I to je zapravo moje e, zadnje pitanje prezenteru. Ako dobijemo neke primjere regija gdje su vlasti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 moram e, reći da svi ljudi koji su govorili prije mene da su u pravu. Svi znamo da je sve to točno. Mnogo puta smo o tome razgovarali, to je već stoti put da to raspravljamo. Ali tu nema nekih opipljivih rezultata. Mi zaista ne olakšavamo život naših korisnika. Mi nismo im smanjili opterećenje u smislu kontrola, ništa nismo učinili. Zašto? Zato što nitko nije dovoljno hrabar da e, zapravo provede te promjene za koje se ovdje zalažemo. I mi stalno govorimo o tom nepostojanju povjerenja. Gospodin Švedske je također o tome govorio. To je glavni problem. I to je pitanje zašto se dobro ne apsorbiraju sredstva iz fondova, zašto se dobro ne koriste. Komisija nema povjerenja u zemlje članice, onda ima i taj nedostatak e, povjerenja između središnjeg e, nivoa državne vlasti i regionalnih vlasti gdje se programi zapravo provode. Znači, isto tako nema povjerenja između regionalnih vlasti i ovih korisnika koji provode projekte. Dakle, imamo tu začarani krug i zapravo korisnik e, je također e, nema povjerenje u ove, ova tijela koja će ga kontrolirati i zaista mi je to tužno. I cijeli, cijela ta konstrukcija birokracije čini da mi uopće više ne vidimo u čemu je svrha kohezijske politike i zašto je ona uopće uspostavljena. E, Radilo se o poboljšanju kvalitete života naših e, građana u Europskoj uniji. Slažem se da je glavna prepreka u strukturnim fondovima su upravo te kontrole, revizije i tako dalje, tako da mogu zaista tu ponoviti ono što su rekli moji prethodnici. Svi žive u strahu i taj strah e, paralizira sve. Zašto? zato što vidite da te, te kontrole imaju toliko nivoa i da se one vrše na mehanički način, nema nikakve diferencijacije između e, greške počinjene u najboljoj namjeri i e, pogreške koje je posljedica korupcije ili loše namjere. Tako da imate institucije koje mm, koriste neka, neke fondove, on, njih, one također mogu biti podvrgnute kontroli ili reviziji i one isto e, žive u takvom strahu. I onda zato e, kohezijska politika ima taj imidž s kojim se moramo suočiti danas. Ali ako ima jedna stvar koja, koja sam sigurna, sigurna to je da e, je komisija radi u dobroj e, vjeri. Ne bih sada htio reći da sam đavolji advokat, ja sam advokat e, Europske komisije. Danas ujutro smo govorili o kohezijskoj politici nakon 2020. i moram reći da mnogo stvari koje se odnose na to prekomjerno donošenje propisa birokracije i papirologije, da se to zapravo radi na razini zemalja članica, ne komisije, zato što se ljudi kriju iza svih tih hrpetina propisa u zemljama članicama i kada onda nađete neku neregularnost na bilo kom nivou, što se onda događa? Onda se radi nova preporuka, još jedan e, tom e, preporuke, a sve je to na osnovu e, te jedne male greške i onda se to mora množiti. Za svaku grešku dolazi do toga. Naravno, ako dođe do prevare, to se mora utvrditi, to se mora iskorijeniti ali u jednu stvar sam siguran, a to je upravo to. Kada se priprema projekt, kada se provodi projekt, to se mora napraviti na osnovu tisuća i tisuća stranica, preporuka, pravila i tako dalje, onda sam siguran da je lakše varati u takvoj situaciji nego kada su pravila jako laka i jednostavna jer u mutnim vodama je lako kriti stvari. Naravno, ja sada pojednostavljujem samu stvar, no recimo da imate 50 ili 100 strana pravila kako provoditi projekt, onda bi bilo manje pogrešaka i manje slučajeva e, pogrešaka zato što ljudi koji žele varati će znati da će ih lako naći sa rukama u tuđem džepu. Jer imate ove koji žive u strahu, a koji su pošteni, a ovi koji žele varati to vide kao odličnu šansu za to. Zato što je zaista lako stvari zabašuriti kad imate tisuće i tisuće strana propisa. Hvala. Hvala vam. Zahvaljujem na ovim zanimljivim zapažanjima. Prije nego što vama dam riječ, ponovno e, dopustite mi da i sam iznesem nekoliko zapažanja. Čini mi se da na razini Europskog parlamenta kao zakonodavnog tijela mi trebamo shvatiti da postoji nužnost da se što je više moguće smanji prekomjerno donošenje propisa. A što zapravo možemo primijetiti? Vrlo često se događa da u trijalogu i Europski parlament inzistira na nekim detaljima i na taj način zapravo dodatno komplicira određene propise. Tijekom posljednjeg e, saziva ja sam sudjelovao u radu trijaloga na temu CPR-a i da se često nismo koncentrirali na ono što je bilo suštinski bitno i to je dovelo do određenih komplikacija u uredbi. Sve ovo što je rečeno je uistinu točno, međutim mislim da moramo biti i mi sami dosljedni jer mi imamo jednu važnu ulogu u e, tom gomilanju propisa koje danas primjećujemo. Zatim, vrlo često se pitam e, nešto što ne izgleda, izgleda kao proturječje, kako to da je ova liberalna Europa postala jedno, jedan zapravo jedno birokratsko čudovište. Trebamo se zapitati kako se to dogodilo, zašto do toga došlo. Mislim da je problem vezan uz pitanje nepovjerenja prema europskim institucijama, dakle između europskih institucija, država članica, lokalnih e, samouprava i samih korisnika. Dakle, između korisnika, e, tijela lokalne samouprave, država članica i Evropske unije, što ima manje povjerenja, to ima više kontrola. I moja treća napomena, ja sam u to uvjeren, ponekad e, nastojimo kompenzirati zbog nedostatka demokratskog legitimiteta i to se kompenzira viškom kontrola i sankcija nastavili se Europu percipirati u javnosti kao organizaciju koja vrši nadzor i sankcionira, mislim da će se još više povećati otpor prema našim institucijama. Evo gospodine, možete vi sada uzeti riječ. Gospodine mi možete odgovoriti na ove komentare koji su izneseni. Thank you Well, Slažem se sa većinom stvari koje su ovdje izrečene. Evo samo nekoliko pojašnjenja da odgovorim na pitanja koja su postavljena. Nastojat ću ići od govornika do govornika. Dakle, prvi govornik je pitao bi li bilo moguće da se napravi jedinstvena procedura za sve zemlje članice. Dosta često se to pojavljuje u tim raspravama i zbog različitih administrativnih sistema pitanje je da li bi to uopće funkcioniralo. Dakle, to je otvoreno pitanje zbog toga što imamo raznolikost administrativnih kultura. Pa se pitamo bi li onda ta jedinstvena, jasno definirana procedura mm, bila primjenjiva. No tu ima malo manevarskog prostora, no ipak e, situacija u zemljama članicama se razlikuje, pa nisam posve siguran da bi se to moglo primijeniti. Drugi govornik iz Češke je pitao o uključivanju nevladinih organizacija ili profesionalnih organizacija koje bi mogle na nacionalnoj i regionalnoj razini e, proučavati zakonske propise da vide ne li se tu previše toga mislim da ovaj rani dijalog između ljudi koji su uključeni, odnosno zainteresirani za taj proces, da bi to bilo dobro, ali e, zbog nesporazuma dolazi do problema. Ako pogledate nacionalne regulatorne okvire, e, ima puno E, tog pretjeranog donošenja propisa, ali i u samom izrađivanju programa i projekata ima toga. Postoje određene granice toga što bi se moglo učiniti. Švedski e, govornik e, je rekao da se zapravo utjeruje strah od revizora, odnosno naglašava se uloga revizora. Ono što treba biti razjašnjeno ovdje je da su to revizori u ljudima, u ljudskim glavama, dakle ne stvarni revizori. Dakle, taj mali revizor u vašoj glavi koji e, izaziva taj strah. Dakle, neki puta revizori s kojima mi razgovaramo su puno opušteniji nego što bi čovjek to očekivao. Ali ljudi imaju tu sliku. Također, kao što je naglašeno u izvješću, e, rani e, dijalog između relevantnih e, ljudi koji rade na projektu i revizora je jako koristan. Ako vam revizor kaže trebate napraviti to i to i onda vi to napravite, onda ne možete, ne, niste u situaciji da očekujete što će se dogoditi u budućnosti. Dakle, mi naglašavamo te dijaloge, transparentnost kao nešto što može biti pomoći. Dosta se govori o tim platformama za projekte, posebno kad se radi o tim malim akterima. to je dosta, recimo ljudi se nekad ne usuđuju nešto puštati jer im se čini da je to prekompleksno. I tu također smo naišli na kritike e, tih platformi zato što to ipak košta i te organizacije koje e, upravljaju tim e, platformama koji zapravo te neke međukorake rješavaju, naplaćuju puno novca. I mi zapravo želimo da novac ide u projektu, a ne u neku posredničku platformu. No, inače bi to bio koristan E, alat jer bi omogućio malim akterima da više sudjeluju u radu. Rumunjski kolega je bilo pitanje vezano za kompleksnost i da li nacionalni, e, nacionalne revizije i evropski propisi se mogu malo e, uskladiti Zapravo u tome cijela stvar. Revizori nisu zaduženi samo za to da gledaju e, primjenu europskih propisa, nego stvar je u tome da se trebaju primjenjivati nacionalni propis. Imali smo slučaj u Švedskoj gdje se projekt držao e, europskih propisa i naprosto su ignorirali postojanje švedskog propisa koji je bio puno stroži, pa su bili kažnjeni ne radi se o tome da revizori rade neke ludske stvari, nego oni trebaju poštivati sve pravne okvire koji su na snazi. I Dakle, moramo to na neki način harmonizirati, ali nije moguće to učiniti do kraja jer imamo različite regulatorne okvire. Što se tiče metoda revizije i kako bi se to moglo pojasniti, tu ima također e, dosta e, velika razina slaganja na razini e, Unije kako dakle revizori funkcioniraju pa nema iznenađenja. Bilo je cijeli niz pitanja vezan za primjere. Nisam u prezentaciju stavio primjere zato što inače bih prekoračio vrijeme još i više nego što je to bio slučaj. U izvješću imate cijeli niz okvira u tekstu gdje e, smo iznijeli različite primjere iz ovog programskog ciklusa. Dakle, to smo sve ilustrirali konkretnim primjerima da pokažemo kako to funkcionira. Dakle, postoje neki primjeri koje možete koristiti ako vam je potrebno e, više, više tih primjera da bolje to shvatite. Bilo je također pitanje vezano za e, prebacivanje sa poštivanja propisa na performanse, odnosno rezultate. Naravno, to treba jako paziti kako se to radi, jer je to potrebno različite metode revizije. I mislim da ako imamo te indikatore postignutih rezultata, odnosno performansi, onda nećemo imati različite razine revizije i kako se sve te različite razine procedure e, odvijaju i kako se to kontrolira. Tako da mislim da tu postoji određeni potencijal da se stvari pojednostave dosta rano, u ranoj fazi. Onda je tu bilo još i pitanje da li imamo primjere u fokusnoj skupini kako bi stvari mogle izgledati. Spomenuo sam da je važan bio dijalog između dionika i različitih aktera na različitim razinama, posebno i sa revizorima iz, iz drugih projekata, tako da odmah e, dođe do nekakvog jednakog razumijevanja stvari i onda se izgrađuje povjerenje i onda svi znaju što se događa u različitim programima, što korisnici rade i onda se na taj način taj umiruje taj strah straha koji tjera ljude na pretjeran oprez. I sad se dakle vraćamo na tu izgradnju više povjerenja i to je ono što želimo postići umjesto da imamo te pretjerane e, propise koji zapravo zamjenjuju i povjerenje i demokraciju. Hvala. Hvala vam. Euh, euh, Hvala vam gospodin. Želim također zahvaliti resorni odio B i na njihovom doprinosu ovoj studiji. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Kao što vam je poznato, od 23. siječnja smo imali prvu razmjenu mišljenja vezano uz ovo izvješće na vlastitu inicijativu kolege Bude na temu jačanja sudjelovanja partnera i vidljivosti rezultata europskih strukturnih i investicijskih fondova. Vi ste formulirali određen broj prijedloga. Ja ću vam sada prepustiti riječ.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 E, zahvaljujem svima na potpori u pripremi e, e, ovog izvješća. Zahvaljujem također i koordinatorima. Jer evo, ova inicijativa bila je potrebna za povećavanjem transparentnosti kohezijske politike. Svi znamo da je kohezijska politika temeljan instrument Europske unije s kojim se smanjuju nejednakosti između regija u to vrijeme se zapravo e, generira e, potpora konkurentnosti između raznih regija Europske unije. Što se tiče investicija u kohezijske politike, e, učinka na države članice postoji zapravo, treba bi postojati učinak na kvalitetu života, ali nažalost prednosti investicija nisu uvijek percipirane, percipirane na pozitivan način od strane europskih građana. U ovom izvješću krenuli smo činjenice e, da je politika, kohezijska politika financirana sa proračunom e, e, koji prelazi 80 milijardi eura, ali E, zapravo građani ne znaju to. E, komunikacija nije uvijek bila najučinkovitija. Komisija to već zna. Kao što sam pocrta u prijedlogu izvješća, samo jedna trećina e, ljudi koji su sudjelovali u Eurobarometru e, u istraživanju iz 2015. godine e, su upoznati sa investicijama koji se tiču kohezijske politike i učinku na svakodnevni život, europskih građana. Kao što znamo, danas se Europa nalazi u jednoj socijalnoj e, krizi gdje vlada klima nepovjerenja, vidimo Brexit, vidimo pokrete protiv sistema i zapravo budućnost e, e, Europe bi mogla biti ta u nekoliko brzina. Još jedan put naglašavam da zapravo je e, nedostatak sudjelovanja doprinio ovoj situaciji, ovoj negativnoj situaciji. Tu bi mogle biti vrlo negativne posljedice za budućnost kad uzmemo u obzir Eh, istraživanja Eurobarometra u Ujedinjenoj kraljevini samo 7% ispitanih eh, osoba su imale neka saznanja investicijama Europske unije. Na prvom mjestu je Poljska u, kojem u kojoj 73% ispitanika su e, znali za pozitivan učinak projekata Europske unije u regiji u kojoj e, su živjeli. Dakle, to je ogromna razlika 73% u Poljskoj, 7% u Jedinjenoj kraljevini i tu izvodimo prvi zaključak. E, bitan je bitna bolja koordinacija između javnih vlasti i e, partnera također i uključenje civilnog društva e, kako bismo imali bolju komunikaciju i kako bismo radili u interesu građana u odnosu na zajednički europski projekt. E, ova inicijativa je strukturirana u četiri poglavlja. U prvom poglavlju govori se o generalnim općenitim razmatranjima gdje se analizira aktualna situacija od koje se polazi. E, bitno je ponovno uspostaviti komunikaciju, e, iskomunicirati rezultate politike građanima. Drugo poglavlje govori o e, izazovima s kojima smo suočeni i govori također o preprekama i o ograničenostima projekata. Također potrebna je bolja, efikasnija komunikacija i uključivanje partnera. U trećem poglavlju govori se o konkretnim prijedlozima kako bi se poboljšala komunikacija i uključenje partnera u, drugoj, u drugom e, periodu financiranja e, od između 2015. i 2020. godine u projektu Omnibus. Ovdje sam pokušao doći do dohvatljivih ciljeva, prezentirati dohvatljive ciljeve koji e, zapravo će biti, bi trebali biti ostvareni u ostatku u drugoj polovici ovog financijskog perioda. U četvrtom poglavlju sam predložio neke mjere, posebice uključivanja partnera i građana u E, inicijativu koja e, je usmjerena na periodu 2020. godine. Mi se moramo e, koncentrirati na budućnost, bitno postaviti nova načela komunikacije, ali iznad svega važno je da komunikacija bude bolja i da osobe zadužene za komunikaciju su i korisni svih projekata jer nitko ne poznaje bolje koristi kohezijske politike od onih koji je i koriste. Potrebni su indikatori koje bi mjerili e, efikasnost e, iskomuniciranih poruka. Zatim vidljivost e, kohezijske politike je zapravo odgovornost lokalnih i regionalnih vlasti. Jer polazimo od činjenice da su lokalne vlasti one u koje e, građani imaju povjerenja e, i oni trebaju preuzeti odgovornost također komunikacije s partnerima. Oni su ključne za poboljšanje komunikacije. Također potrebno je da poruka uzmu u obzir interese korisnika i također kontekst različitih e, napredaka koji se tiču, odnosno koji su razlikuju od jedne regije do druge E, tehnička pomoć koja se tiče e, strukturnih e, fondova, investicijskih fondova mora predvidjeti veću, bolju komunikaciju i zapravo potrebno je da tehnička pomoć bude vidljivija. Ovdje predlažemo dvije komponente. Jedna koja će biti posvećena programima, a druga ostvarenju odnosno realizaciji. Uključivanje partnera je vrlo teška točka zbog e, konflikta sukoba interesa. E, bitno je da e, bude zajamčena što veća participacija E, partnera u kohezijsku politiku, ali zapravo e, investicije kohezijske politike nisu uvijek toliko vidljive kada se usporedi sa ostalim strateškim e, europskim instrumentima. I u tom slučaju EFSI, strategija EFSI mora uzeti u obzir sve faktore. Gospodin Katajnen je juče zapovjednik je juče govorio o programu Juncker i zapravo govori o tome kako e, predstavnici da govore o tome da e, postoje mogućnosti financiranja e, Eh, unutar plana Junkera, zapravo vlasti eh, u državama članicama ne, ne poznaju, ne znaju za takve financijske pomoći. Dakle, bitno uspostaviti obavezne mjere eh, kako bi se poboljšala komunikacija, zatim bitna je i efikasnija suradnja i također povećanje, mm, odnosno ojačavanje mjera mm, koje će donijeti do bolje komunikacije između vlasti i e, korisnika, a zatim također bitno je pojednostaviti administrativne e, administrativno opterećenje. I ovdje želim naglasiti činjenicu da e, u različitim državama članicama napredak se mjeri drugačije, odnosno je se razlikuje. U nekim aspektima mi moramo također biti svjesni da rezultati kohezijske politike u kontekstu e, sljedeće strategije komunikacije mora biti uključena. E, govorim komisija, ponavljam komisija mora usvojiti različite komunikacijske strategije za različite e, države članice i za različite korisnike kako bi zaista se postavile dvije razine, odnosno stvarala komunikacija na dvije razine. Ovdje ću e, navesti jedan primjer. Ako jedna e, tvrtka e, koja operira u jednoj državi članici osigurava neke proizvode i koristi EFSI fondove, odnosno EFSI fondove, tada vlasti moraju objaviti postojanje ovih invest investicija i zapravo reći e, u kojoj mjeri e, ti fondovi zapravo e, doprinose doprinose proračunu i na koji način ta tvrtka zapravo mm, ima koristi od ovih strukturnih investicijskih fondova. Bitno je da se to, na da se to može postići samo sa uključivanjem svih relevantnih partnera e, koji imaju veću političku odgovornost. Dakle, potrebno je razviti instrumente, platforme, e, imati jedno e, zajedničko participativno upravljanje kako bi građani mogli sudjelovati u definiciji proračuna imati jasne informacije. Bitno je da građani znaju e, koje investicije se koriste, koje programe u regijama, u područjima u kojima žive. Bitno je preuzeti odgovornost za e, fondove koji se e, koriste i to će zapravo podići i vidljivost, povećati vidljivost korištenja ovih fondova. Zahvaljujem još jedan put svima koji su radili na ovom izvješću, zahvaljujem na potpori svima koji su surađivali sa mnom. Također odborima, kao i ovom odboru s kojima sam blisko surađivao. Merci Hvala. Hvala vam gospodine Buda na ovom izlaganju. A sada riječ ima izvjestitelju sjeni. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja također zahvaljujem kolegi Buda na ovom izvješću koje uključuje glavne točke rasprave e, o kojoj smo, koje već vodili toliko puta u ovom odboru, zapravo na prošlom sastanku sa povjerencom Krecu. E, koncentrirali smo se na rezultate kohezijske politike iznad svega kako iskomunicirati ove rezultate. E, postoje dvije razine. Jedan e, generalni u budućnosti Europske unije, drugi konkretni u budućnosti kohezijske politike. E, prva razina u budućnosti Europske unije nas dovodi do zaključka da građani Europske unije imaju sve manje povjerenje u institucije Europske unije. Zapravo je jako loše da građani Europske unije ne znaju u kojoj mjeri Europa sudjeluje u modernizaciji zgrada, konstrukciji gradnje cesata i tako dalje. Druga razina e, govori o kohezijskoj politici koja e, je zapravo vođena iznutra i rezultati nisu uvijek zadovoljavajući i nisu uvijek vidljivi. E, kako bismo odgovorili racionalno na ove dvije sile koje diskreditiraju kohezijsku politiku, e, bitno je koncentrirati se na komunikaciju i na uspjehe. Moramo dati vidljivost rezultatima i projektima koji su izrealizirani kroz ESI fondove i e, tu se ne radi o marketingu, o reklamama mi ne moramo prodati ništa. Moramo samo povećati vidljivost što se tiče korištenja fondova ESI-a, to znači uključiti građane i e, u proces prima, e, prije um, korištenja fondova i nakon implementacije. Kolega je naglasio da vidljivost kohezijske politike je prvenstveno problem lokalnih i regionalnih vlasti. Ja e, vjerujem da e, trebamo zapravo imati jednu općenitu europsku politiku koja bi bila usmjerena na dva cilja. Prvi bi bio ukloniti E, predrasude koji se tiču neefikasnosti kohezijske politike. Drugi e, se tiče pozitivnih rezultata. Po mom mišljenju moramo definirati kako konkretno Europska unija e, zapravo doprinosi rastu svojih teritorija. Što se tiče instrumenta za realizaciju ove strategije, Europska komisija, razne lokalne regionalne vlasti i tako dalje moraju iznaći najbolje instrumente, mjere informiranja građana jer nije dovoljno kao i nekada staviti eh, napisati simbol Europske komisije na začelje nekog projekta eh, treba e, iskoristiti mediji. na taj način podići vidljivost. Mislim da je bitno iskomunicirati tijekom svih faza e, e, projekata koji su realizirani. Zato što za neke projekte potrebno vrlo mnogo vremena od njihovog početka do kraja. Dakle, bitno je iskomunicirati sve faze projekata financiranih od ESI fondova. I bitno je dati informacije koje se tiču ovih projekata kako e, e, zapravo građani bi imali pravu sliku različitih koraka ovog projekta. Često postoje neke e, krive informacije, populističke koje mijenjaju, koje kreiraju te predrasude građana, a kako bi ih još samo nešto da naglasim, bitno je e, promicati vidljivost uspjeha kohezijske politike i bitno je naglasiti vidljivost, e, kao što sam rekla, u različitim koracima e, faze projekata. Ja se slažem sa koordinatorom, ali Europska komisija mora uspostaviti jednu platformu, organizirati obuku e, koja bi se ticala ESI fondova, kako iskomunicirati, kako stvoriti Facebook stranice, e, web portale na kojima bi bile vidljive ove sve informacije. E, zapravo bi trebalo uspostaviti jednu bazu podataka koja bi bila vrlo laka za iščitati i koja bi pratila sve projekte u svakoj fazi njihove realizacije. To je e, ono što čini privatne tvrtke i zašto to ne činiti na ovoj razini. E, zatim, bitan je odnos iznad svega sa lokalnim medijima kako bi se zapravo iskomunicirale sve faze e, projekta odnosno projekata. Zatim trebalo bi također uspostaviti nagradu koja bi se davala najboljem projektu u svakoj regiji. Na kraju želim reći da ne moramo e, samo na akademski način e, e, izlagati rezultate, bitno je konkretizirati ove ideje i biti vidljiv u raznim regijama Europske unije. i uključiti lokalne i regionalne vlasti koje moraju preuzeti odgovornost i informirati građane. Hvala. Hvala vam. Hvala. Sada kolegica iz EKR-a, gospođa Tomašić, izvolite. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Kao prvo zahvaljujem gospodinu Budinu na nacrtu izvješća. Općenito podržavam većina, većinu prijedloga koje je izvjestitelj naveo. Istina je da svijest o rezultatima koji se postižu u sklopu kohezijske politike različita ovisno o državama članicama, dakle treba poduzeti više kako bi se podigla razina svijesti o e, pozitivnim učincima kohezijske politike na svakodnevnom životu, svakodnevni život građana i na gospodarstvo. Usporedba između e, ulaganja i rezultata kohezijske politike i investicije ZEPSE treba izbjeći, ne postoje nikakve studije koje bi ukazali na to da se rezultati kohezijske politike e, da su u kasnijoj fazi u odnosu na EFSI. Većina projekta iz EFSI-a su dugoročni investicijski projekti koji su identične prirode kao i projekti kohezijske politike. Oni pružaju pomoć malim i srednjim poduzećima, kao što je slučaj i sa e, projektima koji se financiraju iz kohezijske politike. Uh, Hvala. U ime kluba zastupnika ALDE želim također zahvaliti kolegi Budin na nacrtu izvješća. Mislim da se možemo složiti da je povećanje vidljivosti fondova EFSI vrlo važno pitanje. Mislim da ne trebamo komunicirati o Europskoj i njezinoj kohezijskoj politici kao o više manje istim stvarima. Komuniciranje o rezultatima kohezijske politike može doprinijeti boljoj percepciji Europske unije i njezinim naporima. Međutim, ta komunikacija se mora temeljiti na planovima i rezultatima i moramo imati određenu svrhu prilikom komunikacije mora postojati također ciljana publika. U Nizozemskoj postoji izreka da ne treba komunicirati samo da bi se komuniciralo. Nekoliko komentara vezano za ovo izvješće. Dakle, moramo razlučiti dvije stvari. Kao prvo, tu je informiranje o mogućnostima financiranja, o tome kako ih učiniti više dostupnima potencijalnim korisnicima za potrebe njihovih projekata i drugo komuniciranje o rezultatima kohezijske politike u odnosu na javnost. Moram priznati da u stavku 18. nisam primijetio tu razliku kada izvjestitelj govori o prijevodu na razne jezike. Moram reći da mi prije svega trebamo razmisliti o tome ima li to smisla za korisnika. ako je riječ o nacionalnom operativnom programu, onda nema smisla potrošiti velike iznose na prijevod, budući da je publika isključivo nacionalna. Zatim e, stavak 19. Osnivanje radne skupine za komuniciranje na više razina, to može imati smisla, ali samo ako se organizira na razini operativnog programa. Dakle, ne na europskoj ili nacionalnoj razini, nego isključivo u svezi sa konkretnim operativnim programom. Također e, imam određene poteškoće vezano u stavak 24. koji govori o vođenju obvezatnog postotka tehničke pomoći za potrebe komunikacije. Mislim da tehnička pomoć i sredstva e, koja su vezana za to djelomično i onako idu za komunikaciju, ali to ne bi trebao biti sastavni dio tog proračuna, tako da mislim da ne bismo trebali govoriti o nekakvim obvezatnim postocima. Tehnička pomoć e, je prije svega tu kako bi pomogla regijama i lokalnim vlastima u provedbi kohezijske politike. U istom stavku izvjestitelj također traži obvezatne kriterije za odabir projekata vezano uz komunikacijske aktivnosti. Niti tu se ne mogu s njime složiti. Nažalost. Mislim da je polazišna točka odabira projekata nešto što treba biti vezano uz kvalitetu tih projektnih prijedloga, a ne uz e, same komunikacijske napore nakon e, provedbe projekta. Zatim e, stavak 26. apelira da se dionici uključe u proračunski proces. Pitam se kako bi on to htio poboljšati i na kojoj točno razini. Ja tu anticipiram određene poteškoće i tenzije među upravljačkim tijelima koje raspisuju natječaje i pozive na iskaz interesa i želja sudionika i e, dionika u proračunskom procesu. Pa me zanima kako ste vi to zamislili, kako biste htjeli konkretizirati taj stavak. Zatim ste spomenuli još i stavak 30 gdje se govori o novoj e, platformi za kohezijsku politiku. Mislim da trebamo izbjeći dupliciranje posla. Već postoji jedan portal e, za informacije o kohezijskoj politici. Dakle, mislim da ne trebamo duplicirati napore koji se uložu u svrhu komuniciranja, jer sve je to e, također povezano s određenim troškovima, to je novac poreznih obveznika, mislim da ga treba pametno trošiti, a ne na dupliciranje već e, nečega što već postoji. E, mislim da također u ovom izvješću treba uspostaviti vezu sa nacionalnim službenicima za komunikaciju. Dakle, već postoje ti službenici i mislim da bi Europska komisija trebala olakšati komunikaciju među tim ljudima, dakle izgraditi mrežu i mislim da se to može ugraditi u izvješće. Ja ću predložiti neke amandmane i radujem se suradnji sa izvjestiteljem i sa svim izvjestiteljima u sjeni kako bismo tekst ovog iznimno važnog izvješća dodatno poboljšali. Hvala. Hvala kolegi na ovom izvješću koje je na više razina jako interesantno. Ne naglašavaju samo našu kohezijsku politiku, nego i odnos između Europske unije i građana i e, razinu informiranja, informacije koja prelazi, odnosno dolazi do građana. Mi ne možemo ne prihvatiti sve inicijative koje naglašavaju važnost kohezijske politike, ali imamo određen e, proračun koji je predviđen za to. Mi e, smo za razmjenu dobrih praksi. Međutim, smatramo da je potrebno kako bismo e, uspostavili kredibilitet kohezijske politike, ostvariti vidljive dokaze, vidljivima dokaze putem baza podataka koji će dopustiti e, građanima da mogu učinkovito e, zapravo e, doći do informacija i vidjeti koja je prava vrijednost projekata na određenom teritoriju. Dakle, bitna je apsolutna transparentnost u ovom slučaju. Međutim, prepoznajem također kako ponekad nacionalne vlasti posebice na kraju izbornih perioda koriste ove kohezijske politike e, kako bi zapravo potrošili fondove koje nisu uspjeli potrošiti u e, periodu u kojem su trebali. E, govorimo, moramo se koncentrirati na budući period od 2020. i imati konkretne informacije o tome što i kako nije funkcioniralo i to je fundamentalno e, kako bi naši građani imali e, povjerenje, a ne e, kako bi se širio euroskepticizam. Pokret pet se zapravo u Europi pokazao kao kritičan prema Europi i e, prema upravljanju na europskoj razini. Za nas je apsurdno da se e, nihilisti, e, anarhisti pozivaju na neke negativne strane i iz prošlosti mi se moramo koncentrirati na budućnost svih politika Europske unije. Posebice kada kohezijskoj politici upitaču kolege i kolegice sljedeće. Imamo tri aktualne teme. Članak 23, zatim reforme, uključivanje projekata koji su e, financirani e, kroz pakt za razvoj i rast. Čini mi se da je ovaj, e, participativno upravljanje zapravo nešto što mora uključiti zaista više ljudi i evo, samo bi zapravo željela naglasiti to. A sada dajem riječ, hvala vam, dajem riječ komisiji. Uža. Grazie. Yes, uh, thank you very much. Hvala vam lijepo. Komisija pozdravlja izvješće kolege Buda. Mi smatramo da ovo izvješće sadrži mnogo dobrih preporuka. Mi radimo prema istom cilju, a to je da se poveća vidljivost kohezijske politike. Činjenica je da u prosjeku oko trećine, trećina europskih građana poznaje regionalnu politiku, odnosno ima svijest da ona postoji. Ali postoji neke zemlje koje su veći korisnici sredstava iz kohezijske politike gdje je situacija nešto bolja kao što je Poljska, Baltičke zemlje, Češka, Mađarska, e, tu je postotak mnogo više od 50%, čak i negdje oko 60% u nekim slučajevima. Zatim postoji još jedna dobra vijest. E, od tog postotka građana koji su svjesni o tome, tri četvrtine ima pozitivnu percepciju učinka kohezijske politike. Dakle, mislim da je to uistinu nešto na čemu se da dalje raditi. Također sam zahvalan na komentaru gospodina Van Milterburga vezano uz mrežu službenika za komunikaciju i informiranje. Komisija aktivno surađuje s tim kolegama i također vrlo aktivno radimo na razmjeni dobrih praksi, tako da se dva do tri puta godišnje održavaju sastanci gdje se mogu čuti najbolje ideje i primjeri e, dobre prakse. Također nastojimo osigurati edukacije o nekim važnim e, i, i novim komunikacijskim vještinama i tehnikama i nadamo se da ćemo to dodatno e, povećati. I na kraju netko je zatražio od komisije akcijski plan. To se nije pojavilo sada konkretno u raspravi, ali mogu samo reći da smo mi to primili na znanje, mi e, radimo na tome povjerenica Kretu na tome radi, tako da ćete nešto dobiti. A mi u cijelosti u komisiji nastojimo e, unaprijediti svoje komunikacijske napore u ovoj godini i radujemo se daljnjoj tjesnoj suradnji s vama. Hvala, riječ ima gospodin Buda. Hvala, zahvaljujem svim kolegama i kolegicama koji su se javili za riječ. Zahvaljujem na korisnim informacijama. E, kolegica Čufrida rekla je da nažalost e, se mnoge stvari e, u Europi događaju koje su dobre, a građani to ne znaju. U isto vrijeme neke kolege, kolegice su se pitali zašto postoji potreba za time da se predvidi jedan postotak kako bi se povećala vidljivost. nužno je, to je nužno jer vidimo da trenutna situacija nije adekvatna. Dakle, tu se govori o jednom postotku koji bi se koristio i to može biti element vrednovanja projekta kako bismo povećali vidljivost korištenja ESI fondova. Zatim, pitanje uključivanja građana u definiranje proračuna je važno pitanje. To se tiče projekata financiranih od strane Europske unije, dakle kroz europske projekte. Dolazim eh, iz jednog grada u kojem gradonačelnik je bio premijer tijekom tri ili četiri godine, taj gradonačelnik e, konzultira se sa građanima i pita ih koji su njihovi e, prioriteti prije nego što se e, oformi proračun. Svaki puta, dakle, gradonačelnik razgovara sa građanima, obavijesti ih o e, ciljevima, o dostupnom proračunu i svaki građanin kaže što preferira, e, recimo preferiram projekt broj 4, 5, 7 i tako se uspostavljaju prioriteti. Dakle, prioriteti prioritete ne, odre, ne određuju javne vlasti, oni samo određuju koliki je, odnosno obavještavaju javnost koliki je proračuna. Građani biraju jer gledaju prioritete koji su prioriteti ovisno u zonama u kojima žive. I tako se odgovornost prebacuje na same građane. zapravo onda oni koji su nadležna tijela učine prema željama, prioritetima građana. U mojem gradu se to tako odvija. E, dakle u Klužu se tako događa, e, to odvija i zapravo trebali bismo koristiti taj model, pitati građane što oni žele. Političari silaze sa svojih e, pjedestala i pokušavaju shvatiti koje su prave potrebe Um, građana koji žive u određenim zonama. Eto, s nestrpljenjem iščekam vaše amandmane i nadam se da ćemo doći do jednog izvješća koje bi ispunilo ciljeve povećanja vidljivosti kohezijske politike. Zahvaljujem. Hvala. Ako se nitko više ne za a izvolite, gospodine Getman. Hvala vam lijepo. Ja bih eh, samo nešto rekao, ako mi dopustite. Na kraju rasprave želim zahvaliti gospodinu Budi na ovom izvješću. Tema današnje rasprave iznimno je važna, dakle pitanje kako iskomunicirati i promicati kohezijsku politiku, kako informirati javnost o rezultatima kohezijske politike. Dakle, to su sve vrlo hvale vrijedni ciljevi. Međutim, želim ovdje istaknuti dvije stvari. Kao prvo, moramo spostaviti odgovarajuću ravnotežu u tim promičbenim aktivnostima. Istina je da u Ujedinjenoj kraljevini postoji ograničen broj ljudi koji e, su uopće svjesni rezultata koji se postižu kroz kohezijsku politiku i činjenica je da je taj postotak u Poljskoj mnogo viši. No, paradoksalno, usprkos činjenici da 70% Poljaka zna kakvi se rezultati postižu iz kohezijske politike, to ne znači da je e, tamo situacija ružičasta. Naime, čak postoji i određeni zamor zbog prekomjerne promičbe, tako i da i na to treba obratiti pozornost. Znam da se moramo suprotstaviti populistima, a jedno od rješenja bilo bi da dobro i učinkovito radimo na promičbi rezultata koje postiže Europska unija. Međutim, entuzijazam za Europsku uniju ne smije biti vezan samo uz financijska sredstva koja se iz nje dobivaju. Moramo učiniti više, želimo li pridobiti ljude. Uostalom, ovo je sve skupa samo jedan živi eksperiment, e, dakle čitav projekt Europske unije. I dopustite mi da na kraju budem pomalo provokativan. Ja bih e, samo htio da se ne držimo dogmi o promičbi kohezijske politike. Mislim da možemo biti i ambiciozniji od toga i trebali bismo zabraniti e, sve ta, e, sve te oznake, logo, dakle ili maramice sa logotipom Europske unije i razne druge promičbene materijale. Mislim da je to samo gubitak novca i vremena. Pogledajmo što se događa ovdje u Europskom parlamentu, u našim klubovima zastupnika. Dakle, mi smo proizveli te velik broj takvih eh, promidžbenih materijala. Želimo li uistinu doprijeti do javnosti, moramo biti bitno ambiciozni. Ne znam jesu li svi svjesni toga da u nekim državama članicama postoje smjernice za promidžbu eh, projekata te smjernice su takve da sami korisnici e, dobiju jasnu informaciju da moraju postaviti ploču određenih dimenzija. E, točno je definiran font i veličina slova i na taj način se zapravo oduzima e, bilo kakvo veselje i kreativnost u odnosu na te promičbene aktivnosti. Hvala. Kao što znate glasat ćemo u svibnju, a 28. Trećeg predstavit ćemo amandmane. Kao što znači, juče na večer smo dobili odluke koordinatora, a ako nema nikakvih napomena, da li možemo smatrati odluke odluke usvojenima? U redu. Ima li daljnjih pitanja, komentara? Dakle, smatramo, možemo smatrati sastanak završenim. Zahvaljujem.